Dobro jutro svima. Evo, dok polako sjedate na mjesta, pozdravljam povjerenika Andriju Kajetisa na naš odbor koji će iznijeti prijedlog o transparentnosti i održivosti procjene rizika Europske unije u prehrambenom lancu, a to je usvojila komisija 11. travnja. Iako smo u ranoj fazi rada na ovom prijedlogu o transparentnosti i održivosti sustava procjene rizika Europske unije, naši izvjestitelji i izvjestitelji u Sjeni će raditi naporno kako bi se pobrinuli da ovaj prijedlog uvrsti također transparentnost u postupak donošenja odluka. Osim toga, bilo bi nam drago čuti najnovije vijesti u vezi sa e-zdravstvom i cijepljenjem u Europskoj uniji, a naročito u vezi sa vašom reakcijom na rezoluciju Europskog parlamenta o uhljevanju u vezi sa cijepljenjem. Pad procijepljenosti u Europskoj uniji izaziva velike zabrinutosti među vama i među nama. Dakle, radujemo se vašem izlaganju, gospodine povjereniče, i nakon toga razmjeni gledišta sa kolegama. Izvolite. Hvala vam lijepa. Gospođo predsjednice, uvaženi članovi odbora MV, drago mi je što imam priliku obratiti vam se danas. Pri kraju smo važnog mjeseca za zdravlje i prehrambenu sigurnost u Europskoj uniji, takozvana provjera sukladnosti. općeg zakona o hrani pokazuje da možemo poboljšati sustav sigurnosti hrane, ali imamo i priliku također razgovarati i o sigurnosti hrane, cijepljenju i e-zdravstvu i uvjeren sam da će to donijeti koristi našim građanima. Danas želim predstaviti vam najnovije razvoje događaja i izvijestiti vas o napretku koji smo ostvarili. Također ću iznijeti novi prijedlog o reviziji općeg zakona o hrani koji je usvojen 11. travnja i to je učinio kolegi povjerenika. Već sam imao prilike nekima od vas dati jedan prvi pregled situacije i to ću nastaviti činiti i u sljedećih nekoliko tjedana. Opći zakon o hrani je usvojen 2002. godine kao izravna reakcija na niz kriza u vezi sa hranom i on donosi opći zakonodavni okvir i uspostavlja Europsku agenciju za sigurnost hrane. Zahvaljujući ovim mjerama i potpori vašeg odbora, možemo reći da se ponosimo najčvršim i najučinkovitijim sustavom eh, sigurnosti hrane u svijetu. Tako da na propira sukladnosti i temeljnog zakonodavstva, dakle općeg zakona o hrani, je dovršena u siječnju 2018. godine i eh, eh, pokazala je da naš sustav sigurnosti hrane dobro funkcionira. Naravno, ne možemo izbjeći krize i izazove koje će se pojaviti s vremena na vrijeme i zbog toga smo donijeli novi prijedlog. E, sada imamo niz rasprava o tome kako poboljšati EFSU i znanstvene kapacitete. Imali smo niz sastanaka gdje smo se bavili različitim pitanjima i sigurno se sjećate nove europske inicijative građana o glifosatu koja je zahtijevala veću transparentnost našeg sustava procjene rizika u prehrambenom lancu i jačanje održivosti sustava. Komisija je reagirala na procjenu sukladnosti i na zakonodavni prijedlog i na inicijativu građana E, na način da se ovaj e, prijedlog temelji na četiri stupa. Prvo, transparentnost procjene rizika, drugo, kvaliteta i pouzdanost studija, treće, održivost i upravljanje sustavom EFSE i e, četvrto, poboljšana komunikacija u vezi sa rizikom. Nadolazeći praktični koraci će imati konkretan učinak na svaka, svako ta četiri područja. To su tehnički i dosta detaljni stupovi, ali ja ću izvojiti neke od tih mjera. Kada je riječ o transparentnosti procjene rizika, sve aplikacije koje podupiru podatke se objavljuju proaktivno, rano i u elektroničkom obliku sa izuzećem povjerljivih informacija. Drugo, kvaliteta i pouzdanost znanstvenih studija koje se koriste u procjeni rizika je povećana, naročito u području reguliranih proizvoda. Imamo e, registar studija koje je naručila industrija i EFSA može na temelju toga dati e, savjet o tome što se traži od industrije prije nego što se podnese zahtjev za izdavanjem dozvola. Također e, smo proveli savjetovanje o studijama koje će u svojim podnesima predstaviti industrija, tako da EFSA raspolaže svim eh, bitnim informacijama za procenu rizika. U izuzetnim okolnostima komisija može zatražiti od EFSA naručivanje daljnjih studija provjere i komisija u suradnji sa zemljama članicama također predlaže i pojačane kontrole i revizije laboratorija koji provode studije za industriju. Promjene su također predložene u cilju jačanja održivosti i upravljanja sustavom EFSE. Zemlje članice su zastupljene u upravnom odboru EFSE sukladno zajedničkom pristupu e, za europske agencije i oni, e, odnosno zemlje članice, također igraju ulogu i u imenovanju stručnjaka za znanstvene odbore EFSE. Dakle, imamo tu predstavnike i iz Europske komisije, jednog predstavnika Europskog parlamenta i četiri predstavnika civilnog društva. Oni igraju ulogu u imenovanju stručnjaka za znanstvene odbore EFSE. No, želim jasno reći sljedeće i dalje ćemo primjenjivati stroge kriterije koji se tiču neovisnosti tih stručnjaka. Također, ovim prijedlogom jačamo vlastite znanstvene kapacitete EFSE i znanstvenu suradnju sa nacionalnim e, ustanovama i također na kraju predlažemo niz općih ciljeva i načela za priopćavanje rizika kako bismo e, osigurali e, da se raspolaže preciznim, pravovremenim i transparentnim informacijama o znanosti i o procesu donošenja odluka. Na temelju tih načela i ciljeva komisija također predlaže usvajanje općeg plana za komunikaciju rizika. Naravno, to je popraćeno i odgovarajućim povećanjem sredstava što će olakšati provedbu ovih mjera. Prije nego što krenem dalje, želim istaknuti da je ovaj prijedlog također i ciljena revizija postojećeg zakonodavnog okvira pozabavili smo se potrebnim poboljšanjima kako bismo zadovoljili očekivanja građana u vezi sa transparentnošću i sigurnošću, dakle opći zakon o hrani je dao dobre rezultate, ali sustav se može poboljšati. Prijedlog komisije će pojačati učinkovitost općeg zakona o hrani u ključnim područjima i doista vas pozivam da prioritetno razmotrite ovaj predmet kako bismo ostvarili te koristi za građane bez daljnjeg odlaganja. Sada ću e, se osvrnuti na cijepljenje. Cijepljenje, recimo e, cijepljenje protiv e, ospica je jedan od najjačih sredstava za javno zdravlje kojima raspolažemo. No, ipak 14.000 ljudi je 2017. godine dobilo ospice u Europskoj uniji više od tri puta nego 2016. godine i također imali smo 57 slučajeva smrti zbog ospica nakon 2016. godine. To nije prihvatljivo, to je bolna slika. No, ipak e, u Europi više, e, sve više ljudi izbjegava cijepljenje. Pa, e, recimo, oni koji usporavaju cijepljene šire dezinformacije, šire se lažne vijesti, nepovjerenje javnosti i strahovi od mogućih nuspojava. Također, postoje poteškoće u vezi sa dostupnošću pouzdanih podataka o cijepljenju i e, također e, imamo i poteškoće sa opskrbom cjepivima. Komisija i parlament e, dijele mnoge od tih zabrinutosti i doista vas srdačno zahvaljujem na vašem snažnom podupiranju našeg rada u ovom području. Nadovezujući se na ove prijedloge, komisija će danas usvojiti komunikaciju za jaču suradnju u sprječavanju bolesti koje se mogu spriječiti cijepivima. Dakle, mi ćemo e, predložiti konkretne mjere kako bismo riješili problem okljevanja u vezi sa cijepljenjem i e, povećali procijepljenost. Također ćemo se snažnije obratiti najranjivim skupinama Povećat ćemo e, i e, međusobnu kompatibilnost e, rokova za cijepljenje, osigurati dovoljnu opskrbu cjepivima i poboljšati suradnju diljem Europske unije. To zahtjeva strateški odgovor svih dionika, budući da cijepljenje može spriječiti širenje određenih bolesti i također spriječiti potrebu za antibioticima, što će riješiti i problem otpornosti na antimikrobike. Tako da mi predlažemo također e, i procijepljenost kao mjeru javnog zdravlja. Dakle, to trebamo sada pretočiti u konkretne aktivnosti. Ja ću e, spremno surađivati sa parlamentom i učiniti sve što je u moći kako bismo poboljšali procijepljenost u Europi. E, pozabavimo se sada javnim zdravstvom. Poduzeli smo važne korake ka dovršenju strategije za jedinstveno digitalno tržište za europske građane, ali ostaju otvoreni izazovi koji sprječavaju korištenje digitalnih mogućnosti u sektoru zdravstva. Komunikacija o digitalizaciji zdravstva i e, skrbi koja je osvojena jučer nastoji upravo riješiti ove izazove i povezati europske sustave e-zdravstva mi se usredotočujemo kako misija na tri stupa. Kao prvo, želimo se pobrinuti da e, pacijenti imaju priliku pristupiti svojim podacima i podijeliti te podatke s liječnicima. Ova komunikacija također podupire i e, infrastrukturu za e-zdravstvo, e, to znači da su se 22 zemlje članice obvezale da će razmijeniti podatke o pacijentima do 2022. godine, a mi ćemo sada razraditi format e, za elektroničku razmjenu liječničkih kartona kako bismo e, ojačali ovu razmjenu podataka i također imamo i mrežu za e-zdravstvo za upravljanje tom razmjenom podataka što ćemo formalizirati kako bi i e, pružatelji zdravstvene skrbi i pacijenti imali prekogranične veći pristup podacima. Drugo, imamo nove uređaje, tehnologije sa ogromnim, količinama podacima o zdravlju koje su međutim raspršeni u različitim sustavima. Dakle, ovaj drugi stup e, želi unaprijediti istraživanje, prevenciju i e, ciljano zdravstvo i skrb komisija je e, zajedno sa zemljama članicama njih 16 potpisala deklaraciju kako bi se E, izgradila e, jedna e, baza podataka sa jednim milijunom sekvenciranih genoma i to će biti na raspolaganju do 2022. godine i omogućit će i preciznije liječenje i dijagnosticiranje i skrb za pacijente. Dakle, imat ćemo jedan online sustav konzultacija koji će pripomoći tome da se stvori pravi ekosustav za učinkovito istraživanje u području rijetkih bolesti. Treći stup usredotočuje se na promicanje e, individualne skrbi, dakle imamo mobilno zdravstvo i e, telezdravstvo, odnosno zdravstvo na udaljenost koje su dio novih oblika skrbi što će osnažiti građane i omogućiti im e, učinkovitiju ulogu u skrbi za vlastito zdravlje. Digitalne tehnologije su dio zdravstvene politike i paketa reformi što uključuje također i promjene u obrazovanju, organizacijskim strukturama, financiranju i poticajima, a e, primjena ovih tehnologija u na siguran strateški i koordiniran način će omogućiti sektoru zdravstva da iskoristi koristi digitalne e, revolucije. A sada ću e, se ukratko osvrnuti na prijedlog e, industrije alkoholnih pića o samouređenju. Komisija sada razmatra ovaj prijedlog, ali e, iskoristit ću ovu priliku kako bih e, iznio glavne crte tog prijedloga. On se sastoji od dva dijela, jednog zajedničkog dijela koji se odnosi na čitav sektor, koji iznosi zajedničke obveze i drugi dio koji se sastoji od četiri dodatka koji su posvećeni određenim sektorima, odnosno pivu, žestokim pićima vinu i e, jabukovači i vinu od voća. I ti dodaci opisuju provedbu zajedničkih obveza za svaki od tih podsektora. No, e, ne želim sada prejudicirati ishod procjene, ali ipak želim istaknuti da ovaj predloženi e, pristup nije usklađen između različitih sektora. Recimo, primjer toga je fleksibilnost koja se dodjeljuje svakom gospodarskom subjektu da pruži e, informacije o nutritivnim karakteristikama i popis sastojaka na e, naljepnici ili van nje. To postavlja konkretna pitanja kada je riječ o provedbi i također također olakšavanju pristupa potrošačima adekvatnim informacijama. Naravno, mi ćemo to detaljnije raspraviti nakon e, našeg razmatranja i procjene i e, uključenje parlamenta, naročito ovog odbora, u ovu raspravu je od ključne važnosti. Uvaženi zastupnici, evo dosta sam govorio danas o važnim inicijativama koje na različite načine nastoje poboljšati e, zdravstvo i standarde sigurnosti hrane u Europskoj uniji. Što ih ostalo još povezuje? Pa e, uspjeh e, ili neuspjeh ovisi o tome koliko ćemo biti koordinirati i koliko ćemo surađivati. Dakle, u tom smislu želim istaknuti da želim usko surađivati sa ovim odborom kao prvo na poboljšanju sustava sigurnosti hrane, drugo dugo na povećanju procijepljenosti i e, povjerenja javnosti i na digitalizaciji zdravstva na korist građana Europske unije. Evo, nadam se da će današnja rasprava to pokazati i da će biti vrlo zanimljiva. Hvala vam. Hvala I E, sada ćemo dati dakle predstavnicima e, klubova zastupnika po dva minuta i najprije naravno će govoriti Peter Lize. Hvala lijepa, e, hvala predsjednici, hvala povjereniče. Ja ću sada govoriti o temi koja je izuzetno važna za Europsku spušnu stranku kao klub zastupnika. Prošlog tjedna usvojili smo dokument o borbi protiv raka. Cilj nam je vrlo ambiciozan, naime. Želimo e, tome pridonijeti. Europa ne može sve napraviti sama, ali mi želimo postići da za 20 godina nitko više ne bude trebao umrijeti od raka. Ja sam e, neki dan rekao da je to zapravo sasvim realno i da možemo uspjeti ako se e, svi ujedinimo, ujedinimo snage i ako države članice tome pridonesu. E, gospođa Kabezon je inače naša izvjestiteljica za pitanje e, različitih e, procjena gdje možemo što prije napredovati. To su nove zdravstvene tehnologije pa se može na taj način učiniti mnogo toga što će biti korisno za pacijente. Ima i drugih stvari da se u Europi bolje razvije mreža e, pacijenata koji su oboljeli od raka. Preporučam dakle da se to učini i e, dakle da sve ovo zaživi. E, nadalje e, ima i drugih tema gdje možemo mnogo toga napraviti. Prijedlog Karin Kadenbach je tu koji će nam omogućiti da napravimo mnogo toga po pitanju antimikrobne otpornosti. Mnogi ljudi e, uzimaju antibiotike, ali na stotine ljudi umire zbog e, toga što antibiotici koji uzimaju ne djeluju. E, mi smo vam ranije već rekli da trebate pospješiti rad na tom pitanju i da bi to trebalo načiniti do svibnja, a ako ne, barem do jeseni. Potreban nam je dakle pravi program neke vrste jedinstvenog tržišta na tom planu. Hvala, gospodine Lize. A sada riječ ima gospođa Kadenbach. Povjereniče, puno vam hvala što ste nam dali sada ovu mogućnost da s vama razmijenimo gledišta. E, vidimo da ste vi čovjek od velikog angažmana i zaista želite raditi na ovim pitanjima. E, kolege će govoriti o različitim temama na koje ste se vi osvrnuli, ali ja se želim nadovezati na ono što je rekao Peter Lize, jer se radi o pitanju koje nas zaista muči. Sada smo u izradi financijskih instrumenata za 2021. do 2027. i postoji opasnost da to e, bude zapravo stavljeno pod poglavlje program za jedinstveno tržište e, vezano za zdravlje ljudi, biljaka i životinja. Europski parlament uvijek se zalagao za ambicioznu politiku e, javnog zdravstva na razini Europske unije i treba dakle primjenjivati konkretne mjere za sve europske građane i to treba dakle procijeniti u svijetlu sa prikladnim programima što bi dakle omogućilo da se bolje analizira dodana vrijednost Europske unije e, u, na tom planu. Ja vas zato molim da i javno zdravstvo postane prioritet za sljedeće razdoblje kako bi program javnog zdravstva ostao zaseban program. Sljedeće godine održat će se Europski izbori i jedno od glavnih razloga zašto evropljani i dalje imaju povjerenje u Europsku uniju jest e, taj da e, vjeruju da je to dodana vrijednost na području zdravlja i na području medicine. Dakle, ovo što ste vi rekli je važno, ali važno bi bilo da javno zdravstvo ostane zdravstvo, ne dio unutarnjeg tržišta. E, hvala gospođo Kadenbach, sada gospodin Pijeka. Hvala lijepa. Hvala na ovim uvodnim riječima. Ne želim sada ponavljati ono što smo već rekli. I to u nekoliko navrata. Međutim, osvrnuo bih se najviše na vaše uvodne riječi. Naime, govorili ste o zdravstvenoj ispravnosti hrane. Ja sam i građanin i zastupnik u Europskom parlamentu. I kao jedan i kao drugi bojim se da na ovom području nedostaje transparentnost. Dijelim <clears throat> mišljenje da e, mnoge informacije nisu europljanima stavljene na raspolaganje. Europska komisija primjerice kaže da su studije EFSE studije koje će se objaviti na e, web stranicama. A znamo istovremeno da neke e, tvrtke iz prehrambene industrije rade na tome da se te podaci objave, a istovremeno e, Europska komisija kaže da će neke informacije ostati povjerljive. Drugim riječima, neće biti javno dostupne. S obzirom na različite e, skandale e, s prehrambenom industrijom, Dakle, ta će informacija nedostajati. Jasno nam je da objelodanjivanje nekih informacija može dovesti u pitanje opstanak tvrtki. Htio bih zato uputiti pitanje komisiji kako će pomiriti te suprotstavljene interese s jedne strane pristup informacijama, a s druge strane postojanje povjerljivih informacija. E, možda će se tu e, zapravo e, suprotstavljati industrija i potrošači. Nadam se da odluke koje će se donijeti na tom planu neće biti arbitrarne i htio bih o tome čuti više. Hvala lijepa. Sada gospođa Ris ima riječ. Hvala lijepo i hvala povjereniče na tome što ste došli na naš sastanak jutros. E, pitanje koje me zanima je horizontalno pitanje, naime odnosi se na tri teme na koje ste se osvrnuli. Želim vam govoriti o transparentnosti, ona je ključna. Prijedlog je od 15 dana koje ste dali za potpredsjednikom Timmermansom o transparentnosti znanstvenih studija koji se daju EFSI. To je naravno vrlo značajno i dobro jer treba dakle raditi na transparentnosti. Želimo li smanjiti jaz koji postoji između europskih građana i europskih institucija. A što se tiče e, komunikacije, vrlo je vezano, e, vrlo je važno da se o tome govorimo evropskim građanima. A zatim e, također znamo da postoje i prehrambena industrija koja financira mnoge studije. O tome smo govorili na pododboru za pesticide vrlo nedavno. I zato bih htjela ovdje govoriti onome što se zove ghostwriting. vi znate na što mislim. O tome se govorilo kada se radilo o Monsantu dokumentima. To jednostavno znači da neko poduzeće nađe stručnjaka i dobro ga plati da načini studiju, ali zapravo studija <coughs> izgleda kao objektivna studija, ali zapravo je napisana u e, tom poduzeću. To je nešto što bismo zaista e, trebali e, spriječiti i može li Europa nešto napraviti da se s takvim praksama prestane. Još jedno važno pitanje o kojem smo govorili prije 15 dana. Može li EFSA načiniti dodatne studije za slučaj da nešto se bude osporavalo? Da li smatrate da bi bilo korisno i učinkovito da se omogući kako EFSI, tako i e, državama članicama da same naruče dodatne studije? Hvala. A sada gospođa Hazekamp ima riječ. Hvala lijepa. Hvala komisiji e, što nam e, objašnjava svoj plan. Međutim, sumnjam u mjere koje su tu kako bi e, u općem zakonu o hrani povećale transparentnost. Uzmite za primjer poduzeće koje želi dobiti dozvolu za pesticid ili pak za neki dodatak hrani. Možete li nam točno objasniti Kakva bi ta situacija bila i na koji način bi ti podaci ostali povjerljivi? Što vi smatrate povjerljivim, odnosno osjetljivim podacima? Drugo, govorite o mjerama da se poboljša kvaliteta studija, e, primjerice dodatne studije kojim se provjeravaju prvetne studije i da to radi EFSA. Dakle, hoćete li provjeravati samo studije koje se već provode ili pak govorite o samo analizi i sličnim vrstama istraživanja. Želim vam također postaviti pitanje o cijepljenju. Rekli ste da želimo spriječiti antimikrobnu otpornost i da cijepiva u tom smislu mogu biti korisna. Problem je međutim taj da e, građani e, koriste jako puno E, antibiotike kada to nije potrebno, kada je to neispravna, a osim toga u stočarstvu se jako puno koriste antibiotici. Možete li nešto napraviti da se to smanji, jer to jest opasnost za javno zdravstvo. A, a nadalje životinje i i govorite o tome kako se e, mnoge bolesti prenose preko granice. Bilo bi bolje da se prestaju, prestanu prevoziti životinje preko granice. Hvala gospodin Hojzling. Hvala puno na e, inicijativi za transparentnost. Mi to zaista pozdravljamo. Međutim, znate da problem leži u mnogim detaljima. A u osnovi tu se radi o tome e, da moramo vidjeti kakva je situacija s povjerljivom prirodom industrijskih informacija i bojazan postoji da se mnoge informacije uopće neće objaviti. Zašto nemate isti e, pristup kad se radi o uredbi o e, medicinskim proizvodima jer zaista postoji interes javnosti za to? E, gdje je tu prioritet i tamo se industrija može skrivati iza tih e, poslovnih tajni. Zašto dakle niste to napravili u toj uredbi? E, možete li neke stvari nametnuti EFSI? Upravo ste također rekli da EFSA može sama načiniti studije. To je dakle dio vašeg prijedloga. Rekli ste da se to može napraviti u neuobičajenoj situaciji. Kako bi to bila neuobičajena situacija kako bi u okviru koje EFSA može naručiti takve studije. Ima li EFSA e, dovoljno sredstava za to? Koliko bi novaca za to trebalo? A zatim tu je i pitanje stručnjaka. Uvijek postoji problem da države članice nemaju dovoljno neovisnih stručnjaka koji mogu na tome raditi. I sama EFSA govori o problemu sa stručnjacima. Što dakle možete napraviti u tom smislu i kako možete tu pomoći? A isto tako, želite li biti vrlo strogi? možete li biti sigurni da će se naći dovoljno neovisnih stručnjaka? Komisija kaže da se studije trebaju objaviti, ali E, moraju biti e, moguće da se vi pročitaju na internetu, jer pitanje je kako će stanovnici imati pristupa pa njima. Hvala. Gospođa Dornano, hvala lijepa. Povjereniče, vratit ću se sada na pitanje glifosata. Nekoliko sam pitanja, vrlo preciznih pitanja uputila EFSI u okviru rada odbora, posebnog odbora za pesticide, čija sam članica a e, ono što se ustanovilo je zaista zapanjujuće. E, država članica izvjestiteljica Njemačka je, kaže, poštovala situaciju kojom se tražilo da se da veliki e, točnost podataka. A ista stvar vrijedi i za informiranje o aktivnim tvarima. E, paralelno, dakle, Njemačka institut UBSR je po pitanju Monsanta ustanovio da se ne radi o plagijatu. Iako je EFSA 2016. E, godine se obvezala da će e, sve raditi neovisi stručnjaci. Dakle, zaključe iz svega ovoga su da je ili EFSA ta koja ne govori istinu, što bi bilo katastrofalno, ili pak EFSA govori istinu, ali onda se možemo pitati zašto je Europski parlament odlučio osnovati posebni odbor nakon skandala sa dokumentima iz Monsanta. I inicijativa građana za borbu protiv glifosata i drugih pesticida je e, urodila time da je komisija odlučila se više pozabaviti tim pitanjem i proučiti znanstvenu utemeljenost onoga što radi EFSA i postaviti pitanje upravljanja efsa Moje pitanje ne e, čudi li vas što govori EFSA od kako je izbio taj skandal, a istovremeno građani očekuju jako puno toga po pitanju transparentnosti i radi se o pitanjima koja se tiču ljudskog zdravlja. Hvala lijepa. Gospođa mela ima riječ. Hvala lijepa. Ja ću se sada e, vama, povjereniče, obratiti kao i mnogi kolege o pitanjima transparentnosti. Transparentnost po pitanju sigurnosti hrane. E, gospodine povjereniče, rekli ste nam da ste pokrenuli mnogo toga da se pojača suradnja s nacionalnim ustanovama, pretpostavljam iz Europe, to je razumljivo i to je i očekivano i nužno. Želim vas pitati kako namjeravate surađivati sa znanstvenim institucijama iz zemalja kojima smo povezani sa sporazumima o slobodnoj trgovini. Dio tih zemalja, prijateljskih zemalja, imaju e, prilično slabu sljedivost proizvoda, da ne kažem da neki proizvodi nisu sljedivi što se tiče cijepiva. 45 godina se bavim medicinom i naučila sam iz toga da cijepljenje nije najbolji način da se zarazne i prenosive bolesti spriječe. Najbolji način da se one spriječe je da se peru ruke i uopće se e, higijena. I e, u najboljem slučaju mislim da bi trebalo određene slabije skupine e, identificirati i e, one koji imaju manju otpornost zbog migracija primjer. E, reći da će cijepljenje biti dobro je prava lažna vijest. Mislim da trebate to povući kao izjavu i pozabaviti se više pitanjem otpornosti na antibiotike i općenito antimikrobne otpornosti. I za kraj, e, digitalna rješenja u zdravstvu će jako smanjiti ljudski odnos između e, terapeuta i e, pacijenta i tu će izravno farmaceutski laboratorij e, biti u vezi sa pacijentima. Hvala lijepa. Ovime smo zaključili prvi krug govornika i sada povjereniče izvolite imate riječ. Thank you very much Hvala vam. Dakle, započet ću sa odgovorom na pitanje zastupnika Liza vezano uz karcinome. Slažem se da bi to trebala biti tema koja se nalazi visoko na ljestvici prioriteta Sada imamo priliku porazgovarati sa povjerenikom eh, Mojedašom, sa povjerenikom Naračićem, Marijom Gabriel i ostalima. Da bismo vidjeli kako bismo mogli zajedničkim snagama oblikovati dakle istraživački program u obliku klastera gdje bismo uz pomoć e, informacijske tehnologije, postojećih e, infrastruktura, tu je naš referentni okvir, odnosno mreža, kako bismo mogli dakle, osmisliti ovu platformu koja bi se bavila naprednim terapijama, ciljanim terapijama za boru protiv raka. Drago mi je što možemo zajedno na tome raditi. Mislim da je ovo sada i pravi trenutak, zato raspravlja se o novom višegodišnjem financijskom okviru i sada treba predstaviti tu platformu. Mislim da je to doista dobra prilika sada za to. Mi ćemo rado proučiti dokument koji ste nam predstavili i vidjeti na koji način možemo oblikovati novi program za istraživanje raka. Kada govorite o novim tehnologijama koje se koriste u tom području, mi smo predstavili svoj prijedlog vijeću I sada valja nagovoriti neke države da podrže taj program. Evo, koristim priliku da vas zamolim da to utječete na mišljenje Njemačke. Mislim da je sada pravo vrijeme da se nagovori vijeće da, da se mora postići dakle, zajednički sporazum. Kada govorite o antibioticima, slažem se s vama. Rekao sam vam da čekamo sada jednu studiju koja bi trebala biti gotova krajem svibnja. Tada ćemo predstaviti njezine rezultate i moći ćemo govoriti dakle o ovom pitanju vezanom uz antibiotike. Rado ću i opet razgovarati o ovim stvarima, dakle s vašim odborom kada budemo dobili ovu studiju. Slično pitanje postavila dakle i zastupnica Kadenbach. Slažem se s vama, dakle, u idućem financijskom, u višegodišnjem financijskom okviru trebali bismo se baviti činjenicom da podržimo dakle ove projekte. Sada su u tijeku razgovore i to bi trebalo obuhvatiti posebnim glavama, dakle u proračunu sada su u tijeku te rasprave, pregovori i doista evo, želimo reći da dijelimo ista stajališta vezano uz zdravstvene programe bilo bi dobro predvidjeti ih eh, i u glavama, dakle, koji se tiču ulaganja. Mislim da ćemo nakon drugog svibnja imati jednu dakle zajedničku sliku koju ćemo na stajalište koje ćemo usvojiti na razini dakle kolegija povjerenika. o ovoj temi, želim reći da imamo strogo fokusirane programe, imamo čitav niz instrumenta koji su na raspolaganju, različitim programima primjerice Obzor 2020. Tu su velike mogućnosti za ulaganja, dakle, u istraživanje vezano u zdravstveni sektor. Dakle, tu bismo se mogli pozabaviti ovim pitanjima vezanim uz, uz zdravlje. Kao što znate, tu je i socijalni stup koji smo osigurali također se tiče prava na socijalnu, na zdravstvenu zaštitu. Međutim, tu su i neki drugi financijski instrumenti koji nam mogu pomoći da se pozabavimo ovim pitanjima. Dakle, možemo koristiti različite instrumente, ali slažem se da bi e, pitanje vezano uz zdravstveni sektor možda trebalo izdvojiti. E, tu se slažem s vama. Potom je tu bilo pitanje vezano uz nedostatak transparentnosti. I kako možemo zajamčiti da se u predstavljenim studijama dakle zaštiti povjerljivost e, u odnosu na pitanja kojima se ta studija bavi. Tu bismo trebali biti otvoreni. Sigurnosna pitanja ne mogu biti sakrivena dakle iza povjerljivosti podataka. Imamo tekst koji mora biti e, moguće strojno obraditi. Dakle, to je nešto što se može odmah objaviti automatski na internetskim stranicama. I jedan drugi dio dokumenta koji bi možda bio ovaj povjerljivi dio koji bi ocijenila EFSA i to u razdoblju od 10 tjedana. Mi želimo to zakonodavno urediti, dakle dobiti jednu pozitivnu listu kriterija kojom bismo pisali što znači povjerljivost. EFSA sada ima vrlo jasna pravila, pravila koja se nalaze u našem zakonodavnom prijedlogu. Oni će ocijeniti situaciju vezano upravo uz te zahtjeve. Dakle, pozitivna lista plus ovih deset tjedana tijekom kojih se može e, održati javna rasprava, prikupiti različite podatke i dakle do u detalje ocijeniti kontekst. I EFSA će tada dati svoj sud. Podaci koji će biti ocjenjeni kao oni koji nisu povjerljivi, može će biti osmjesta dakle objavljeni, odnosno nakon ovog e, razdoblja za procjenu koja traje deset tjedana. Povjerljivost podataka je povezana sa pitanjima intelektualnog vlasništva i sa zaštitom osobnih podataka. Imamo dakle posebne zakone koje se bave tim posebnim zahtjevima. I sada predlažemo ne samo opći zakon o hrani, već čitav niz zakona kojima želimo uskladiti, dakle, tumačenje povjerljivosti podataka. Evo, bavimo se ovim pitanjima s jedne strane. Želimo zajamčiti evo, javni nadzor, dakle postupaka, s druge strane želimo zaštititi intelektualno vlasništvo, to je propisano ne samo ovim, ne ovim zakonom, već drugim europskim zakonima i u ovom slučaju računam na vas. Ja smatram da je ovaj prijedlog velik korak naprijed kada je riječ o povećanju transparentnosti i pitanja povezanih sa povjerljivošću podataka. <clears throat> Zastupnica Ries, e, tu slijedila dakle ispovu liniju pitanja vezano uz pitanje ghostwritinga. Najbolji način da se pozabavimo sa ovim fenomenom jest objavljivati studije, a to je ono što radimo. Imamo izuzetne studije koje naručuje e, EFSA, one trebaju također biti ovim obuhvaćene. Naravno, ukoliko postoji javni interes za tim, interes javnih politika, Komisija ima pravo tražiti od EFSA da izradi dodatne studije EFSA proizvodi oko 400 izvješća godišnje. U nekim slučajevima se tu vide kontroverzna pitanja. To su pitanja poput glifosata, bisfenola, endokrini disruptori. Dakle, to je povezano sa velikom zabrinutošću građana i tu komisija može tražiti od EFSA da izradi dakle, dodatne studije, da zaposle dodatne stručnjake i tu predviđamo također dodatna financijska sredstva 60, te oko 63 milijuna eura godišnje kojima pomažemo dakle ovaj financijski kapacitet agencije kojim ona onda može zaposliti dodatne ljude. Dakle, to nam je omogućilo da ta agencija zaposli dodatnih 160 suradnika. Mislim da je to dobar korak unaprijed da smo ojačali njihove znanstvene kapacitete, neovisnosti, dakle mogućnost da zaposle dodatne stručnjake. Zastupnica Hazenkamp je također postavila pitanje vezano uz povjerljivost. Evo upravo sam odgovorio na to pitanje. Opet govorimo o studijama i naš prijedlog nam sada omogućava dakle da EFSA ima mogućnost koristiti dakle znanstvene studije iz različitih izvora tijekom javnih konzultacija može zaprimiti studije koje dolaze iz čitavog svijeta, dakle govorimo o pripremnim radovima, dakle o raspravi koja je u tijeku sa svim zainteresiranim stanama i smatram da je to korak unaprijed. Već sam rekao, imamo, održavamo velik broj sastanaka sa nevladinim organizacijama koje podržavaju ovakav pristup. Potom ste postavili pitanje vezano uz cijepljenja, uz dakle, prekogranično širenje životinskih bolesti. To nije povezano samo sa prijevozom. Životinje imam za vas pravi primjer. Dakle, imamo pandemije, bolesti, primjerice koje su nam došle iz Turske, potom preko Bugarske, išle dalje preko E, Balkana, mi smo imali tu dobra cjepiva da bismo se zaštitili od tih bolesti, ali problem je bio u tome što se to nije prenosilo isključivo dakle prijenosom sa životinje na životinju. Već su tu bili vektori, dakle ti koji su imali značajnu ulogu. Dakle, ova pitanja podrazumijevaju provođenje različitih mjera, ne samo za ustavljanje prijevoza živih životinja, kao da će vam to pomoći da smanjite ovaj, mogućnost rizika. Imamo tu čitav niz čimbenika kada govorimo o epidemijama poput ove. Međutim, slažem se s vama da treba skrenuti pažnju na potrebu smanjenja korištenja antibiotika u poljoprivredi, ali i tu računam na vas da će se donijeti odgovarajući zakon, da ćete nam vi tu pomoći donijeti propise koji će se baviti pretjeranom upotrebom antibiotika, ali također da će se promovirati potreba dakle cijepljenja u borbi protiv e, bolesti koje prenose životinje. Zastupnik Hojsling je postavio pitanje zašto ne idemo dakle u istom pravcu kao i EMA vezano uz korištenje lijekova, dakle i zdravstvenu ispravnost hrane. Lijekovi su posebno dobro i oni zahtijevaju posebne propise. Ne možete neke stvari dovoditi u vezu i donositi jednaka pravila za sve. Riječ je o različitim pitanjima o kojima se raspravlja. Mi smo ocijenili situaciju, govorili smo o EMI, govorili smo sa EKOM i sa EFSOM. Dakle, bavili smo se suradnjom sa svim agencijama i smatramo da je naš prijedlog uravnotežen i ambiciozan i da će ojačati kapacitete EFSE, e, povećati transparentnost, povratiti povjerenje i omogućiti nam bolje sustave kontrole zdravstvene ispravnosti hrane. Zastupnica Dornano je govorila o ovom posebnom odboru za pesticide. Smatram da je to od koristi zato što će nam ukazati na koji način možemo popraviti zakonodavstvo u tom području. Ja sam razgovarao o tome i sa zastupnikom Andrijom i mislim da ćemo moći zajednički raditi za dobrobit naših građana. Budite uvjereni, riječ je dakle o zaštiti bilja. Sad čekamo dakle nalaze refita. Trebali bismo ih dobiti do kraja ove godine i onda ćemo rezultate predstaviti tom posebnom odboru te nakon toga vidjeti kako možemo popraviti regulatorni okvir kada govorimo o pesticidu. E, tu je uključeno i pitanje glifosata. Zastupnica Melan je postavila pitanje o našem sustavu kontrole zdravstvene ispravnosti hrane i našem dijalogu sa zemljama, dakle trgovinskim partnerima Europske unije. Da, kada razgovarate o trgovinskim pitanjima, onda razgovarate o fitosanitarnim zahtjevima o zdravstvenoj ispravnosti, ali ne možete tada eh, dovoditi u pitanje dakle, naše standarde, to jednostavno nije predmet e, dijaloga, oni se ne dovode u pitanje. Mi omogućavamo ovdje postizanje, dakle, odnosno dobivanje europskog certifikata. Možemo, dakle, ohrabrivati dakle, razvoj sustava kontrole zdravstvene ispravnosti hrane u tim zemljama, dakle da oni imaju mogućnost kopirati europski sustav koji je na snazi kako bi poboljšali dakle, vlastite sisteme, odnosno uskladili svoj sustav dakle, s našim. I to se radi dakle, kontinuirano. I to su sva pitanja. Za sad, kaže predsjednica odbora. Hvala vam, evo dolazimo do druge runde pitanja. I dakle, druga runda. Zamola bih da im govorite jednu minutu. Zastupnica Zomer. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Ich Hvala, povjereniče. Ja ću se usredotočiti na opći zakon o hrani. Obveza objavljivanja studija mogla bi imati negativne učinke na taj zakon, odnosno mogla bi zapriječiti uvođenje inovacija. Mislim da bi Europska unija trebala time objavljivati više informacija od drugih naših konkurenata. To bi moglo imati negativne posljedice. I komisija osim toga nije objavila sudiju učinka, a imala bi obvezu to učiniti. Zašto? U, prijedlogu člana 39 de predviđa da se povjerljive informacije moraju staviti na raspolaganje članova parlamenta na njihov zahtjev, što je u redu, ali kako ćete se pobrinuti da te informacije ne dođu do javnosti, odnosno da ne procure u javnost? Evo, to su glavna pitanja koja sam htjela postaviti. Imam još jedno pitanje o objavljivanju studija. Primjenjuje li se to retroaktivno ili će se to primjenjivati od datuma stupanja na snagu ovih odredaba? Oni koji se ne budu pridržavali pravila, kakvim će sankcijama podlijegati, jer nisu ovdje predviđene nikakve kaznene sankcije. A kada je riječ o laboratorijima van Europske unije, kako se možemo uvjeriti da se oni pridržavaju ove obveze objavljivanja? Hvala. Hvala, gospođo predsjednice povjereniče. Ja bih eh, htjela govoriti o e-zdravstvu. Još nisam imala prilike pročitati dokument koji je jučer objavila komisija, ali svakako to će biti zanimljivo u korist poboljšanja zdravstvene skrbi za građane u Europskoj uniji. No želim izraziti jednu zabrinutost, odnosno naravno da pacijenti moraju biti u središtu sustava, ali ne smijemo zanemariti niti ponuđače te usluge, odnosno sam zdravstveni sustav. Zašto o tome govorim? Ovaj prijedlog nastoji omogućiti bolju razmjenu podataka kako bi se unaprijedilo i kliničko istraživanje, a i gospodarstvo. No, u razmjeni podataka ne smijemo zaboraviti da Mm, se razmenjuju podaci samo o jednoj temi, odnosno e, svi europski građani moraju imati jednak pristup zdravstvu. Dakle, ovaj prijedlog koji predviđa također i personalizirano liječenje treba predvidjeti i vezu između javnog i privatnog e, u istraživanju. Znam da vi niste nadležni za to, ali to je svakako srodna tema. I to je bitno kako bi se osigurala održivost zdravstvenih e, sustava i kako bi se se ostvarile gospodarske koristi. I e, osim toga to mora biti na korist e, europskih građana i omogućiti univerzalan pristup zdravstvenoj skrbi. Hvala. Hvala. Gospođa Krupa. Htjela bih se osvrnuti na pitanje cijepljenja. E, to sam pitanje postavila prije nekog vremena kao liječnica, znam da nema nekih e, novih e, saznanja o radu mozga i o barijeri između krvnih stanica i moždanih stanica i mnogo toga ne znamo kada je riječ recimo o novorođenčadi i razvoju mozgova u novorođenčadi. Tako da Možda bismo trebali zabraniti cijepljenje novorođenčadi i krenuti sa time u kasnijoj dobi. U nekim zemljama članicama stopa smrtnosti novorođenčadi je značajno opala nakon ovakve odluke. I drugo pitanje. Zašto ste odredili ovakve rokove? Imate više od desetak cijepeva za djecu godišnje i zašto je situacija različita između zapadne i središnje i istočne Europe. U mojoj zemlji, recimo u Poljskoj, neka cijepava koja su obvezna nisu više obvezna u zapadnoj Europi. I ne vidim vezu između cijepljenja i otpornosti na antimikrobike. Neki od vas su spomenuli također i sočarstvo i uzgoj Ok, tu ne vidim vizu. vizu. Hvala lijepa. Dakle, i ja želim postaviti pitanje vezano za cijepiva. Vidimo da sada e, ima puno otpornosti na cijepljenje i ne mislim e, tu praviti nikakvu igru riječi. Mislim da bi komisija u tom smislu trebala danas predstaviti tekst, e, danas ako se ne varam, i uočila sam neke osnovne crte tog teksta koji mi se čini da je premalo ide u zapravo u, e, premalo tu čini. 95% se traži da se u planu e, cijepi protiv E, ospica. Vi ste rekli da su ospice itekako se proširile i da je 57 smrtnih slučajeva bilo 2016. E, godine. Dakle, što namjeravate napraviti? I e, prošlog tjedna smo izglasali rezoluciju čiji članci 17. i 18. govore upravo o tome kako se ljudi sve više odupiru cijepljenju. Hvala, gospođa Gerling. Hvala. Evo samo jedna uvodna napomena kao Britanka koja odlazi iz Europske unije. Želim samo reći svima da cijenite ono što imate. Je, s obzirom na sadašnji zakon o hrani i moguća poboljšenja, zapravo svi se želimo iznaći pretjeranom zakonskom opletanju, a sada se svi bojimo što će biti ako toga ne bude. Dakle, ovaj novi prijedlog e, smatram e, da donosi poboljšanja u neka područja, ali nije potrebno unositi radikalne izmjene tako da bih upozorila na opasnost od toga. Imam konkretno pitanje o proračunu. Vi ste govorili o povećanju proračuna za 62 milijuna, evo ja bih samo se htjela usredotočiti na to. Je li to uvjetovano novim zakonom o hrani, odnosno hoće li to stupiti na snagu kada to bude usvojeno i ako je tako, kako možemo osigurati ta sredstva? Odnosno, nije li moguće da ćemo imati novi zakon eh, sa novim sustavom upravljanja koji je skuplji, ali proračun se neće usvojiti zato jer su ta dva dijela potpuno otvojena. Možete li mi barem dati neku naznaku o, napredovanju u usvajanju ovog novog proračuna o kojem ste govorili? Hvala, gospođa Borzan. Hvala. Hvala povjereniče što ste danas s nama. Imam pitanje o općem zakonu o hrani, naročito o provjeri sukladnosti. Prošloga ljeta imali smo skandal sa fipronilom X, onda sa lactalis u dječjem mlijeku u rujnu i osim toga prema FC slučajevi salmonele u Europskoj uniji su po prvi puta u više godina u porastu i sve se to dogodilo u roku od samo godinu dana. Dakle, građani se s pravom pitaju je li europski sustav sigurnosti hrane još uvijek prikladan svrsi. Moje pitanje je stoga sljedeće. Jesu li ovi prekršaj u vezi sa sigurnošću hrane je također u provjeru sukladnosti i namjerava li komisija poduzeti konkretne korake u cilju sprječavanja sličnih problema u budućnosti? E, hvala vam lijepa i na tome što ste se držali zadanog vremena. Izvolite, gospođa Juso. E, hvala, gospođo predsjednice. E, želim zahvaliti povjereniku na iznošenju ovog prijedloga. Ja sam pročitala odredbe o hrani. Općenito govoreći, sviđa mi se ovaj prijedlog. Međutim, nešto se još uvijek može poboljšati. No, glavni zadatak FC je procjena rizika. Istina je da su lijekovi nešto drugo, ali bilo bi preporučljivo imati jedan e, uskađeni postupak između EME e i EFSE. E. Naime, Znam da to nije isto, lijekovi su važni, ali treba nam i paralelna procjena učinka. Kada je riječ o intelektualnom vlasništvu poduzeća, E, želim se priključiti pitanju gospođe Sommer, odnosno stavljanje u promet novog proizvoda, novog e, prehrambenog proizvoda i postupak izdavanja ovlaštenja za nove vrste hrane treba se prilagoditi. Dakle, u prijedlogu treba unijeti podešenja kako bi svi bili zaštićeni. Hvala, gospodin Poc. Vidim da komisija nastoji popuniti rupe u zakonu o hrani i u zdavanju ovlaštenja i drago mi je što se odlučilo uspostaviti registar komisijnih studija, što je nedostajalo, ali kada je riječ o europskom zakonodavstvu, postoji mogućnost zlouporabe u zemljama članicama ovih izuzeća za zaobilaženje zakonodavstva. Recimo, Privremena zabrana neonikotinoida nikad nije stupila na snagu u mnogim zemljama članicama zbog e, hitnih izuzeća i to je samo vrh ledenjaka kao što pokazuje moje izvješće o, takvom zakonodavstvu. Znamo da je sve to razmatra u slučaju neonikotinoida, ali treba nam sustavni pristup u tom smislu i zanima me što komisija namjerava poduzeti u ovom kontekstu. Hvala. Hvala. Evo, time smo zaključili popis govornika klubova zastupnika, ali tu su i kolege koji su od samoga početka i zamolit ću ih e, da upute još vrlo kratka tri pitanja. Hvala, gospođa Šaje Pjerik. Onda gospođa Mela i gospođa Rivazi. Gospođa Šaje Pjerik ima prva riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala vam na ovoj mogućnosti. Prošloga tjedna smo usvojili rezoluciju o cijepljenju u Strasburu i u Nizozemskoj e, je to naišlo na veliko odobravanje. E, jutros imamo nove vijesti o tome kako e, provesti program cijepljenja i u Nizozemskoj. to je prelog komisije i doista nam je to drago da smo se bacili na posao. A sada trebamo poduzeti nešto u vezi sa informiranjem. Prošloga tjedna svi su mediji upravo govorili o tome, znači što je sa informiranjem, govorilo se i o otpornosti na antibiotike i sve je to međusobno povezano. Dakle, imamo probleme u vezi sa otpornošću na antimikrobike. No, u svakom slučaju želim vas uvjeriti da ćemo se u Nizozemskoj baciti na posao. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala povjereniče na sudjelovanju na ovom saslušanju. Imam jedno pitanje koje još nije postavljeno. Komisija je potakla proizvođače alkoholnih pića na iznošenje prijedloga o tome kako urediti pitanje informacija na naljepnicama, na oznakama proizvoda. U prijedlogu E, zapravo se na neki način naznačava koji je glavni problem sa tim oznakama, odnosno informacije o, kalorijama koje, se sadrže, koje su sadržane u alkoholnim pićima su vrlo bitne kako bismo se borili protiv zlouporabe ovih alkoholnih pića. Gospođo Rivazi, hvala lijepa. Važno je da komisija e, traži transparentnost studija. Međutim, htjela bih vas nešto vrlo jasno zamoliti gospodine Andreju Kajtis. O glifosatu 74 studije su e, bile obilježene kao povjerljive zbog poslovnih tajni. Dakle, ili ako te studije se daju EFSI i odnose se na zajednički interes e, zdravlje, onda bi morala biti u javnoj domeni jer ako istraživači trebaju tražiti od industrijskog sektora i EFSA koja treba deset tjedana da kaže hoće li nešto biti povjerljivo ili neće, e, to će stvoriti velike probleme. Jer zašto je, što je zapravo, iz kojeg razloga je nešto povjerljivo kada se radi o zdravstvenim aspektima nekog proizvoda. Vi kažete da ćete vi u EFC EFSI e, za posto šest ljudi, ali zašto ne postoji fond e, koji će poduzeća imati? I na kraju, e, zašto se za cijepiva ne radi ne farmakovigilantske studije, već farmakokinetičke studije. Drugim riječima, da se proučavaju metaboliti u ljudskom tijelu. Svi lijekovi su tome podvrgnuti, osim cijepiva. Bili se takve farmakokinetičke studije mogle nametnuti kao obveza farmaceutskoj industriji? Hvala lijepa. E, povjereniče, a sada e, izvolite, vi možete odgovoriti. Hvala lijepa. E, započet ću od pitanja gospođe Zomer. Pozvali ste se na članak 69d. Ne, oprostite, 39d. Kako možemo osigurati da te informacije neće procuriti. Po zahtjevu će se na raspolaganje staviti Europskom parlamentu povjerljive informacije Europskom parlamentu kao ustanovi. Europski parlament e, mora osigurati da e, će ta informacija ostati i dalje povjerljiva te da se neće kršiti međunarodne obveze na planu intelektualnog vlasništva. Dakle, u tom smislu treba se prižavati međunarodnih pravila. Što se tiče procjene studije, procjene utjecaja, Komisija smatra da su te intelektualno, pravila intelektualnog vlasništva dobro definirana na međunarodnoj razini. Vaše drugo pitanje odnosilo se na Što ako se laboratorij ne potvrkne obvezi? Dakle, retroaktivnost neće postojati u odnosu na nove obveze. Međutim, svjestan sam činjenice da bismo morali odrediti rok nakon kojega će se e, e, registar treba, za registar treba obvijesti o tim studijima što se tiče podnositelja, e, modalitete će definirati EFSA. Ako ne bude obavijesti, vjerojatno se neće e, to pomoći podnositelju. A što se pak tiče podnositelja iz laboratorija izvan Europske unije, istu obvezu ne možemo nametnuti. Međutim, vršimo revizije i zajedno s OECD-om surađujemo na tim pitanjima. Gospođa Cabezon Ruiz je postavila pitanje o digitalnom zdravlju i e, mogućnosti da se univerzalni pristup omogući e, javnom zdravstvu i e, da se dakle te klinička ispitivanja daju prilikom ovakvih procjena. To je vrlo važno je vrlo je važno u svim državama članicama Europske unije jer to omogućuje univerzalan pristup zdravstvenoj skrbi. Svejedno odakle su ti pacijenti, Njemci, Španjolci ili Litavci. Dakle, e, to je vrlo jasno da naš prijedlog jamči univerzalan pristup liječenju. U redu, dobro, neka Države se tome protive i vidjet ćemo na koji način ćemo to moći razmotriti za vrijeme pregovora s vijećem i s Europskim parlamentom. Naravno, ekonomski i socijalni aspekti moraju biti u rukama država članica, tu se s vama slažem. Međutim, vi ste također postavili pitanje u odnosu između privatnog i javnog kad se radi o sredstvima proizvodnje uređaja i sl. Slažem se s vama da se radi o vrlo osjetljivom pitanju koje se treba pomno proučiti. Moramo izbjeći sukob interesa i zajamčiti transparentnost. Moramo također zajamčiti mogućnosti nadzora nad tim procesom e, kako privatni interesi ne bi bili ispred onoga što e, je u interesu javnosti. E, kolegici doktorici koja je govorila o cijepljenju moram reći da me iznenađuje što kažete. Hoćete li da vidjeti kakva je situacija s djecom koja nisu cijepljena? Ako pogledate knjige povijesti medicine. Molim vas, pročitajte ih pa ćete vidjeti koliko je cijepljenje važno. I a vam mogu također ukazati na stranice Svjetske zdravstvene organizacije ili Europskog centra za nadzor bolesti. E, povjereniče, vi me niste razumjeli. Niste shvatili moje pitanje. Ja sam govorila o tome da se cijepljenje treba odgoditi na drugi ili treći mjesec života. Da, da, ali postoji mogućnost o raspravljanju raznim čitim pitanjima o cijepljenju novorođenčati. To bi bilo dobro raspravljati sa pedijatrima, imunolozima, i e, drugim e, specijalistima, liječnicima. To zapravo nije vezano za temu kojom se danas bavimo. Ali e, što se kalendara tiče, u nekim zemljama cijepljenje je obvezno, u drugima nije, a e, različiti različite se kalendari predlažu, odnosno različita vremena za cijepljenje. I predlažemo državama članicama da se usklade e, ti e, rasporedi cijepljenja, jer u Europi sada imamo više od 17 milijuna ljudi koji žive u različitim zemljama. Oni i njihove obitelji stalno putuju iz jedne zemlje u drugu i vide probleme. Naime, u jednoj zemlji je prerano da se cijepi dijete, uključujući novorođenče, a u drugima je prekasno. I zbog toga ima problema jer e, je situacija različita, različita odnosu na prije 20 godina, jer sada Schengen omogućuje da se ljudi slobodno kreću kao i njihove obitelji i dakle moramo tražiti od država članica da razmotre mogućnost usklađivanja rasporeda cijepljenja kako bi se čuvali dječje zdravlje. A što se tiče farmakokinetičkih studija, vrlo ću pomno pročitati vaš prijedlog i zamoliti moju službu da to isto načini, jer općenito govori či farmakokinetičke studije se primjenjuju na farmaceutske proizvode, ali je dobro u redu, ja ću provjeriti vašu e, informaciju. Ja smatram da ništa novo ne treba učiniti jer cijepiva prolaze kroz vrlo stroge e, testove. E, imamo i klinička ispitivanja i provjeravaju različite instance i e, to je sasvim sigurno prioritetna Cijepiva su jako prioritetna kad se radi o zdravstvenoj ispravnosti, odnosno sigurnosni cijepiva. Ali dobro, ja ću E, provjeriti sve pojedinosti. E, gospođa Ris je pitala e, o nekim absurdnostima vezane za rizike cijepljenja, odnosno otpornost na cijepljenje. Države članice su se dogovorile i Svjetska zdravstvena organizacija ima puno ciljeva koje želi ostvariti. Želimo biti područje bez ospica. Međutim, situacija predstavlja puno izazova. E, Brazil ima, e, u Brazilu nema uopće ospica, dok ospica ima u Portugalu. E, predlažemo nacionalne planove cijepljenja, imamo puno instrumenta kako bismo zaista napredovali na tom planu i kako bi svjetska zdravstvena organizacija ponovno ispunila obveze svjetske zdravstvene, kako bi Evropska unija ispunila obveze svjetske zdravstvene organizacije. Gospođa Gerling je pitala o e, proračunu. Novi proračun ovisi o novom zakonu i to se odražava u novom višegodišnjem financijskom okviru. Vode se rasprave i morate se najprije s time složiti. Morate na to pristati. Jer moramo zajednički sklopiti sporazum. Gospođa Borzan je pitala o različitim skandalima i o prikladnosti općeg zakona o hrani. I naravno mi želimo da zakon e, bude prikladan i on to jest, on je ali postoji program, e, i problem je kad dođe do prijevara. Nakon fipronila imamo akcijski plan i sada poboljšavamo situaciju vezanu za to. E, ponovno ćemo procijeniti situaciju, a ove godine na jesen predstavit ću rezultate i e, reći ću o tome kako se možemo boriti protiv prijevara vezanih za hranu i kako možemo provesti novi akcijski plan. Ja ću vam to predstaviti dakle ove jeseni. Gospođa Ajuzo je pitala pitanje vezana za intelektualno vlasništvo, međutim to je pitanje više manje isto kao i pitanje Renate Somer. Slažem se s vama da više pozornosti na to u nekim slučajevima e, trebamo e, obratiti e, u tom smislu, ali sada ćemo pogledati kako ojačati pojedinosti našeg prijedloga. Međutim, kao što znate, otvoreni smo u razgovorima s parlamentom i svijećem. Pavel Pot e, pitanja o e, izuzećima. Da, imate pravo, situacija je e, vrlo problematična i imamo različite stavove u različitim zemljama. Podaci pokazuju da zemlje koriste izuzeća kao nešto što je zapravo redovit postupak i e, ponekad iznose čudne argumente. A sada smo tražili procjene u različitim zemljama po pitanju situacije tamo. Međutim, vrlo dobro znate e, da e, proizvodi za zaštitu bilja ulaze u zakonske propise u okviru refita. A mi ćemo predstaviti rezultate refita i vidjet ćemo kako je situacija sa tim izuzećima. Ali slažem se s vama, to je problematično. Sada nemam odgovora na tu situaciju, ali vidjet ćemo kako možemo napredovati po tom pitanju i surađivati u tom smislu. Gospođa Šrajer, e, vaše pitanje vezano je za informiranje i slažem se s vama naš novi prijedlog kao i preporuke vijeća o tome kako poboljšati eh, sve što radimo vezano za cijepljenje. Dakle, radit ćemo na tome. Gospoda Milor je postavila pitanje o alkoholnim pićima. Imam za to jednostavan odgovor. Moramo slijediti zakonodavne zahtjeve vezane za to i također napisati koliko tu ima kalorija, sastojaka, prehrambene vrijednosti. Dakle, potrošač treba o tome dobiti informacije, ali sada vam ne mogu točno reći što ćemo i kako predložiti, jer je sada e, faza procjene, dakle studije i vidjet ćemo što će pokazati ta studija i onda ćemo dakle na osnovu toga i na osnovu činjenice da trebamo u potpunosti informirati potrošače to napraviti. Ja sam i tekako osoba koja se zalaže za dobro informiranje kako o broju kalorija, tako i o sastojcima. Osobno ne vidim razloga da e, ne, te informacije ne stoje bez obzira na samom proizvodu bez obzira o tome kakvim se pićima radi. E, dobili smo također pitanje o tome koliko su te studije dobre. Komisija je razmotrila da EFSA može naručiti studije e, nakon odobrenja koji se daje i da tu industrija snosi troškove. Međutim, to nije moguće jer velik broj e, proizvoda EFSA u ranoj fazi analizira, oko 450. E, a e, velika većina tih zahtjeva zapravo nije kontroverzna i komisija ne treba tu intervenirati. Dakle, treba dati podršku a kada se zahtjeva da se to prijavi. A što se tiče izbora specifičnog laboratorija i naknade koju treba platiti za studiju, a istovremeno treba omogućiti neovisnost EFSE, dakle to, su, to je bilo bitno. A mislim da sam tu govorila sva pitanja. E, mislim da gospođa Zomer hoće još više pojedinosti o e, studiji utjecaja. Madam Zomer, maybe you can re-ask that uh, impact assessment question. Pođu Zomer, možda možete ponoviti vaše pitanje o procjeni utjecaja. Povjereniče, niste odgovorili na moje pitanje o e, procjeni studija za opći e, zakon o hrani koji nedostaje. Komisija je obvezna načiniti takvu procjenu utjecaja. Nije mi jasno zašto komisija nije načinila takvu procjenu utjecaja. Hvala. Pa, e, s vašim dopuštenjem. Razgovarali smo o mogućnostima da se e, načini procjena studije. Što se se tiče, e, tu ne trebamo procjenu utjecaja niti o e, pitanjima transparentnosti nije potrebna studija utjecaja jer tu se ne radi o troškovima već o mogućnostima da se na ispravan način pozabavi pitanja e, pouzdanosti odnosno povjerenje u znanosti i ispravne regulatorne okvire kako bi se pitanja povjerljivosti e, provela na ispravan način ima i manjkavosti u, kako ima manjkavosti u zakonodavstvu, tu nije potrebna studija utjecaja. Hvala povjereniče na odgovorima i na vremenu koje ste nam posvetili. Hvala vam dakle i e, kao i obično e, pozvat ćemo vas i ponovno na naše sastanke. I kada ste nas pitali na početku gdje leže naši prioriteti i da ih odredimo, mi svakako tako što namjeravamo učiniti. Hvala predsjednice, hvala dragi kolege, zaista sam spreman na suradnju jer naš je cilj da e, finaliziramo prijedloge vezan za opći zakon o hrani do svibnja 2019. godine i zato trebamo ujediniti snage. Okay, well, my dear friends. Uh, we are a bit, late, minutes, so um, uh, immediately start. Evo, dragi prijatelji, dopustite da e, započnemo sa 22. E, točkom dnevnog reda, a to je provedba paketa za kružno gospodarstvo, mogućnosti za poboljšanje e, povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu. Odmah dajem riječ gospođi Šaje Perik koja zamjenjuje su izvjestitelja e, iz Pučana Luka Samanda, Izvolite. Hvala vam. Za početak bih rekla koji su najveći problemi. To je nedostatak informacija o kemikalijama koji izazivaju zabrinutost, nalazi se u materijalima koji se recikliraju, nedostatak dakle, um, pravne sigurnosti vezano uz određene definicije, te primjena evropskih e, metodologija, dakle, za klasifikaciju određenih materijala i sposobnosti uopće recikliranja određenih e, sekundarnih sirovina. Europska komisija se mora osigurati dakle, da opasne kemikalije ne ulaze u ovaj ciklus. I to se mora imati na umu kod donošenja zakonodavnih okvira. Dakle, to obuhvaća zakonodavstvo o kemikalijama i otpadu. Potom pravedna tržišna utakmica, nešto što se mora zajamčiti, a tu su proizvodi koji se obrađuju dakle u Evropskoj uniji, ne smiju biti stavljeni u drugu, u, dakle, drugu kategoriju proizvoda u odnosu na one koji se uvoze. Tu, da, to je dakle riječ o kriterijima za reciklažu. Pitanje dakle koja kategorija um, materijala koje se koristi, koje se ponovno koristi, to je nešto što valja imati na umu i sada bih dala jednu vrstu dakle, osobnog doprinosa ovoj temi. Smatram da je potrebno donijeti agronomske i okolišne kriterije da bismo se dakle, bavili proizvodima od životinja, organskim proizvodima, substancama koje dobivamo na taj način. Čitav niz povjerenika je spominjao minimalne količine, dakle određenih spojeva koji se nalaze primjerice u gnojevima. nećemo uspjeti postići ciljeve zelenog gospodarstva, dakle ukoliko se određeni otpad organskog porijekla smatra isključivo otpadom. Onda ćemo se naći u situaciji, dakle, koju imamo primjerice danas u Njemačkoj, da se u nekim regijama tamo ne priznaje, dakle, uopće evropsko zakonodavstvo koje se bavi ovim pitanjem. Imamo naime čitav niz, dakle, vrsta tipova gnojiva, mineralnih gnojiva, životinskog porijekla koje bi ovime obuhvaćeno i smatram da bi se sve to trebalo uzeti u obzir Ah, thank you very much indeed. And now for Za SID, zastupnica Kadimbah. Thank you very much. I'm uh, speaking... Hvala lijepo. Govorim u ime kolegice, dakle Šalde Moze koja evo nažalost uh, nije danas na sastanku. Ja ću govoriti u njeno ime. Ovaj nacrt rezolucije se bavi vrlo složenim i važnim izazovima. Riječ je o tranziciji, dakle, u pravo kružno gospodarstvo. Mi pozdravljamo ovaj nacrt rezolucije kako je on danas predstavljen i smatramo da on već ispunjava visoke ambicije. Dakle, riječ je o najsigurnijim, najjeftinijim načinima kojima želimo osigurati da naši građani nisu izloženi opasnim substancama, to je po nama načelo da oni uopće ne ulaze u ciklus. To bi bio jedan od načina da se na najbolji način zaštite ljudsko zdravlje i okoliš, ali da se u budućnosti može dakle ponovno iskorištavati taj ulazni materijal i da on onda čini dio kružnog gospodarstva. Dakle, smatramo da bi to trebao biti glavni cilj. Inače se ne može dogoditi dakle, potpuni ciklus kružnog gospodarstva, odnosno zaštititi standarde dakle, koji se bave zdravstvenom zaštitom i zaštitom okoliša. Također proizvodi bi trebali imati duži vijek trajanja, oni bi se trebali moći lakše popraviti te koristiti i konačno reciklirati. Smatramo također da je potrebno na odgovarajući način bolje informirati dakle, predstavnike industrije, ali i građane. Također ne bismo smjeli dozvoliti ulazak na tržište kemikalija, dakle koje ne ulaze u ove opise. Dakle, ukoliko ne pružite podatke, nema pristupa tržištu. Zato da bi to poboljšalo povjerenje, da bi omogućilo bolje funkcioniranje kružnog gospodarstva. To bi također smanjilo trošak za operatere na tržištu, naročito one koje se bave reciklažom. Kada govorimo o ovim opasnim substancama u materijalima koji se recikliraju, smatramo da primarne i sekundarne sirovine trebaju biti podvrgnute istim pravilima da bi se trebala izbjeći izuzeća, jer to je jedini put ka pravom kružnom gospodarstvu. Također, potrebno je kontrolirati materijale koji ulaze na unutarnje tržište, to valja činiti na vanjskim granicama. To će omogućiti kvalitetnu tržišnu utakmicu za sve, ali ujedno osigurati odgovarajuću zdravstvenu zaštitu naših građana. Također rado ćemo poslušati što nude vijeće i komisija vezano uz dokumente koje smo jučer ovdje usvojili. Uh, Uh, Škrlec Evo, nema predstavnika ECR-a, te dajemo riječ uh, zastupniku Škrlecu iz redova zelenih. E, Hvala vam. Ovdje je riječ o jednom od ključnih elemenata dakle, za pokretanje kružnog gospodarstva. Dakle, reciklaža je također prioritet. Smatramo da je potrebno obuhvatiti dakle opasne substance koje ulaze u ovaj ciklus. imali smo s tim u vezi već više primjedbi s tim u vezi. Upravo dolazim iz Amsterdama gdje sam sudjelovao na događaju koji je organizirana bavi se pitanjem reciklaže plastike. Imamo također situaciju u kojoj je Kina zabranila uvoz određenih vrsta plastike. I e, trebali bismo se pozabaviti ovim pitanjem na odgovarajući način. Međutim, zabrana poput takve je iluzija. Postoji velik broj zemalja koje će rado ovdje uskočiti, poput Turske i Malezije. Imamo odgovornost prema svojim građanima, ali i prema cijelom svijetu. Ne možemo govoriti o kružnoj, kružnom gospodarstvu dok izvozimo svoju otrovu treće zemlje. Rezoluciju bi trebalo poboljšati da se ove substance označe na odgovarajući način. Kancerogene, dakle, mutogene, opasne tvari koje su trajne naravi, da bi trebale dakle, biti označene na odgovarajući način. Osim toga treba obuhvatiti one tvari koje izazivaju kronične efekte. Koliko želimo gospodarstvo koje je okrenuto ka iskorištavanju, dakle odgovarajućem iskorištavanju resursa, da istovremeno štiti e, ljudsko zdravlje i okoliš, e, ove opasne stvari, ove opasne stvari dakle ne bi smjele ulaziti u isto. Hvala lijepo, zastupnica Bojlan. Hvala, ja pozdravljam komunikaciju, dakle komisije i ovaj radni dokument koji govori o povezanosti zakonodavstva o kemikalijama i otpadu. da riječ je dakle o konačnim detaljima vezanim uz provedbu paketa za kružno gospodarstvo, ali oko njih ne vlada dakle jednake entuzijazam kakav je vlada oko paketa za kružno gospodarstvo. Stoga mi kao oni koji se bave ovim pitanjem moramo se osigurati da je ovaj sustav e, održiv, dakle da je u skladu sa postojećim zakonima. I rezolucija se upravo bavi ovim pitanjima provedbe. Tražimo od komisije da izradi prioritete. Dakle, imamo ovdje je jedno ukrštavanje ovih zakona koji se bave kemikalijama i otpadom i važno je pozabaviti se problemima koji su toga proizlaze. Govorimo dakle o dizajnu proizvoda u pravom kružnom gospodarstvu, oni bi trebali biti dugoročni, trebaju se moći ponovno iskoristiti, ne bi smjeli u sebi sadržavati tvari koje izazivaju zabrinutost. To mora biti obuhvaćeno, dakle, dizajnom proizvoda koji ulaze u kružno gospodarstvo. Time su obuhvaćeni i sekundarni materijali. To je problem zato što zbog e, ambivalentnosti određenih materijala. Treba, dakle, tu popuniti praznine. To se tiče i duljeg vijeka trajanja, dakle, definicija materijala koji smiju ući u te proizvode. Trebaju se izbjeći opasne substance, opasni materijali. I potom moraju se označiti mm, i pratiti ovi materijali koji su ipak opazni, a koji ulaze dakle, u ovaj ciklus i koji su dostupni javnosti. Važno je promišljati unaprijed i osigurati se da sutra nemamo problema dakle, sa mm, strukturom proizvoda koji dolaze na tržište. To je povezano sa strategijom za plastiku, moramo se okrenuti manjim korištenjem, manjim, manjim korištenjem tog materijala krenuti se upotrebi alternativnih materijala i to predvidjeti, dakle, zakonodavnim tekstovima koji će se pozabaviti tim pitanjem. Hvala vam. Želi se još netko javiti za riječ? Izvolite, zastupnica Pirik. Hvala lijepo, ja sam zaboravila nešto što sam htjela reći. Ljudi su, kolege su spomenule u raspravu koja je održana u Amsterdamu. Dakle, imamo problem vezan i uz pretjerano donošenje zakona. Imamo čitav niz tvrtke koje pokušavaju dakle, očistiti plastiku i trebali bismo dati mjesta i takvim inicijativama unutar naših eh, nastojanja. Hvala vam na vašim primjedbama. Dao bih riječ predstavnicima komisije, dakle iz glavne uprave za okoliš. Izvolite. Hvala. Hvala što ste ovo stavili na dnevni red, kao što je rekla kolegica iz redova gua možda ovo zakonodavstvo nije dakle u centru interesa kako je to bio slučaj sa onim koji se bavi plastikom, ali evo govorimo o kružnom gospodarstvu koliko govorimo o akcijskom planu s tim u vezi koji je predložen 2015. Svi ciljevi koji su tamo navedeni relevantni su i za ovo zakonodavstvo. Dakle, govorite o definiciji kružnog gospodarstva, dakle model kojem se čuvaju vrijednosti, dakle što je duže moguće uz istovremeno smanjenje količine proizvedenog otpada. I to je upravo ono čime se sada bavimo. U nekim slučajevima ne možemo održati vrijednost ukoliko nešto zastari ili postane nepoželjno zbog prisutnosti određenih opasnih substanci. Zato imamo postupke evaluacije kada proizvod dolazi na tržište. Potom je tu mogućnost reciklaže koja se može smanjiti ukoliko su takve tvari prisutne u proizvodu. Odnosno još gore ukoliko se ne zna da je ono tamo, odnosno ne znamo koji je sastav proizvoda, te ga ne možemo rastaviti na materijale u koje se mogu reciklirati. U nekim slučajevima imamo e, konfliktne interese, dakle u cijelom ovom lancu nekad situacija puno bolja i tu treba postići ravnotežu, dakle ovu, ovaj balans kojim težimo. U dokumentima i u komunikaciji dajemo primjere, dakle gdje smo vidjeli ove nedosljednosti, ove praznine i gdje bi trebalo donijeti odgovarajuće odluka. to bi omogućilo da određene tvari ostanu u određenim proizvodima kako bi proizvodi duže trajali. Jedan od primjera jest e, revizija direktive o smanjenju količinu opasnog otpada u elektronskim komponentama. Kao što znate, vrlo brzo smo se tu složili oko tog pitanja i tu smo dozvolili da određeni rezervni dijelovi sadrže, da sadržavaju i dalje te neke dakle, substance kako bi proizvodi u konačnici dulje trajali. Međutim, to ne znači da se sada sve ove substance trebaju ponovo vratiti u ciklus. Zato moramo dublje proučavati dakle, sve implikacije koje ove odluke donose, nešto se već počelo događati. Ovaj odbor je vrlo aktivan, primjerice kada je riječ o zakonodavstvu o otpadu. Tu ima dosta dobrih odredba, odredaba, dakle dostupci dekontaminacije ili ciljevi koji su definirani, izazovi, dakle, s kojima se moramo nositi, dakle, sljedivost eh, ovih tvari, dakle, obaveza agencije za kemikalije da registrira ove tvari koje izazivaju zabrinutosti oko kojih e, bi se trebale dakle izraditi odgovarajuća upozorenja tu u skladu sa člankom 33 dati tu taj podatak onima koji se bave reciklažom. Potom je tu četvrti izazov povezan sa klasifikacijom otpada. Prije nekoliko dana dobili smo smjernice komisije s tim u vezi. To je upravo nešto što obuhvaća situaciju u svim zemljama članicama. U jednoj zemlji članici se otpad smatra opasnim, u drugoj to nije slučaj kako ga potom oporabiti, kako s njim rukovati. Vidimo da su, vidimo na terenu različita pravila. A to su dakle praktične teškoće izazovi koje smo identificirali još u postupku konzultacija sa državama članicama, sa dakle zainteresiranim stranama i to su, pravo, to su te situacije koje se trebaju riješiti i za, to se zalažemo. To će biti potrebno još neko vrijeme, još jedna dakle, da, to da to definiram kao potraga za ravnotežom, ali pretpostavljam da ćemo do rješenja doći u iduća 24 mjeseca. barem ćemo pokušati doći do rješenja, dakle do kraja dvije i to uz vaše vodstvo i to zato pozdravljam ovu rezoluciju mi, se, mi pratimo što se s njom događa. Spominju se međunarodne konvencije poput one iz Rotterdama. Ja bih tu predložio da se uvrsti i rezolut, dakle i konvencija iz Štokolma. Ona je relevantna poput i drugih spomenutih u rezoluciji. Hvala vam još jednom na pažnju i radujemo se nastavku suradnje s vama na ovoj temi. Hvala vezano uz rokove. Imamo dakle, rok za amandmane drugi e, svibnja u 11 sati. Glasanje odboru ENVI 21. lipnja i na plenarnom zasjedanju vjerojatno u srpnju ove godine. Idemo da na sljedeću točku dnevnog reda a to je zaštita unutarnjeg tržišta EU i prava potrošača od negativnih posljedica nezakonite trgovine kućnim ljubimcima. Mm, ne znam, mijenja li netko u ime kluba EPP zastupnicu Somer? No, kako to nije slučaj, onda ću ja govoriti u ime kluba ISD e i to na češkom jeziku. Dakle, imamo problem sa nezakonitom trgovinom kućnim ljubimcima na unutarnjem tržištu Europske unije. Imamo slučajeve čak i zlostavljanja, kada je riječ o uzgoju mačaka i pasa, standardi su jako niski, pokušavaju se spustiti troškovi takvog uzgoja. Imamo situaciju da takve životinje nisu cijepljene, da nisu nigdje registrirane, one su prijetnja javnom zdravlju, a pritom se varaju i potrošači. Imamo nezakonite uzgajivačnice, prave distribucijske centre koje distribuiraju, prodaju ove životinje na internetu i ovakvi uzgajivači mogu zaraditi znatne svote novca. Oni su spremni falsificirati dokumente ovih životinja i životinje se prevoze u jako lošim uvjetima. To je dakle loše i po njihovu dobrobit i zato tražimo od komisije i države članica da učine sljedeće. Da se životinje registriraju na odgovarajući način, dakle psi i mačke, to bi trebalo biti, trebalo biti prvi korak. Potom je potrebno stvoriti multidisciplinarni plan koji će obuhvatiti sve sektore koji su zahvaćeni ovim problemom, a tu je provođenje europskih zakona te poboljšanje komunikacije između država članica, dakle radi rješavanja ovog problema. Zahvalio bih češkim nevladinim organizacijama na suradnji, potom tu je Liga za zaštitu e, životinja, evo i organizacija Dog Trust koju bih htio zahvaliti. Dajem riječ zastupniku Eku iz kluba GUE. Hvala vam na izlaganju. Da bih tu neke dopune Nažalost, e, trgovina, nezakonita trgovina kućnim ljubimcima u Europskoj uniji je ogroman biznis, e, tu su uključeni brojne zainteresirani ljudi, dakle čak i ljudi iz kriminalnog miljeja. Životinje se uzgajaju upravo u ove svrhe i to u jako lošim higijenskim uvjetima. Cijepljenja nisu redovita, često se prodaju kada su možda već i bolesni. To je e, način na koji se zarađuju milijunija da se pritom e, ne plaćaju obavezeni porezi. Nažalost, e, zakonodavstvo je ovdje dosta neodređeno postoje brojne praznine, sive zone. Bilo bi dobro imati panevropsku bazu podataka kojima bi se popunila ova praznina. Potreban je jedan evropski akcijski plan kojim bi se zaustavila ova nelegalna aktivnost i kojim bi se zaštitila dobrobit životinja. Potrebne su zakonodavni propisi kojima se može provjeriti identitet prodavača, te su potrebni i zakoni vezani uz e, provjeru higijenskih e, uvjeta. Smatram da je komisija u ovom pitanju previše okljevala i smatram da je došao trenutak da se dokine dakle ovo crno tržište kupoprodaje kućnih ljubimaca. Hvala. Za FDD zastupnica Rid, izvolite. Uh, problem. And... Očito je ovo problem. Mi ne bismo htjeli uvođenje putovnice za kućne ljubimce. Htjeli bismo da države članice izrade sustav dozvola za one koji prodaju pse i mačke, uzgajaju ih radi prodaje. Trebali bismo imati jedan sustav provjera, dakle registracije, licenci. Također, jedan sustav, dakle, vezan uz uzgoj ovih životinja i one bi trebale u tom sustavu biti zdrave, ali evo još jednom smatramo da je to na pojedinim državama članicama da se osiguraju. Hvala lijepa. Još netko se javio za riječ? Onda dajem riječ komisiji, glavnoj upravi Sante, izvolite. Good morning, ladies and Dobar dan, dame i gospodo. Hvala vam na pozivu na sudjelovanje na ovom sastanku. Neću duljiti. Upravo radimo na provedbi e, glavnog zakonodavstva koji ste usvojili 9. ožujka 2016. godine i konačan e, rok je travanj 2021 kada bi sve ove nove odredbe trebale stupiti na snagu. Naravno, Zakon o zdravlju životinja nudi niz novih mogućnosti u usporedbi sa postojećim zakonodavstvom. To se temeljilo uglavnom na uredbi, a na direktivama ovo je sada uredba. Također, trebamo uvažiti činjenicu da je parlament uveo neka poboljšanja u obliku članka 277. Eh, zakona o zdravlju životinja, prema kojem eh, sav nekomercijalni prijevoz, odnosno odrodbe o istome domaćih ljubimaca eh, se ne uključuje u naš popis prioriteta za koji imamo rok do 2019. godine. Kada je riječ o uzgoju i registraciji, Zakon o zdravlju životinja nudi, kao što sam rekao, nove mogućnosti, dakle omogućuje produljenje roka za obvezu registracije u subjektima koji djeluju na području Unije na nekomercijalnoj osnovi, ali još jedan mogući problem bit će ući u trag svim domaćinstvima, jer su oni eksplicite isključeni e, sukladno ovom zakonu od obveze registracije. Dakle, to je teško podvesti pod zakon o zdravlju životinja. Možda će to biti neke odredbe o prodaji putem interneta i tako dalje, ali sa stajališta zdravlja životinja to će biti teško zakonski urediti. Također podsjećam da imamo novu uredbu o službenim kontrolama koja se bavi pitanjem provedbe. Tako da u skladu s time sada radimo na provedbenim i delegiranim aktima kako bi zemlje članice mogle provesti učinkovite inspekcije u vezi sa pridržavanjem odredaba i provedbom zakona. Evo, za sada ne možemo ući u veće detalje, ne izmišljamo sada toplu vodu, ovim novim e, propisima. A osim toga, zemlje članice već imaju posveće obveze kada je riječ o trgovini i ja ću... Ja sam zamolio kolege da mi daju kratak pregled tog aspekta i naravno moram reći Da, postoji i nelegalna trgovina, ali također se trguje milionima životinja. U proteklih pet godina je to bio jedan milijun i to je bilo u skladu sa propisima o registriranju, o kretanju životinja, tako da su tu pravila zadovoljena. No još uvijek imamo to sivo područje gdje nemamo saznanja o kretanju tih životinja u prvom redu. I taj spoj između privatnog e, i svijeta i poslovnog svijeta je teško urediti. Trebamo educirati građane kako bi oni shvatili koje su njihove obveze pri nabavi životinja i da životinje nisu nešto što možete tek tako odbaciti. kada njihovo držanje prestane biti zabavno. Dakle, mi trebamo biti što aktivniji i s naše strane nastojimo učiniti sve što je u našoj moći, što nam omogućuje i pravna osnova kako bismo nadzirali ovakvu vrstu trgovine. Hvala. Gledam kolegicu Somer i uvjeren sam da se želi javiti za riječ, tako da ću odmah dati riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, moram se ispričati što sam došla prekasno. Danas sam se morala baviti i radom Mišojte Mišojtog gradnog povjerenstva za suradnju sa Turskom, no ipak evo upravo sam stigla i saslušala sam sa zanimanjem stajališta komisije, no želim podsjetiti komisiju da smo u veljači 2016. godine već usvojili jednu rezoluciju o ovom pitanju. Nije istina da smo se isključivo bavili dobrobiti i zdravljem životinja. Znamo koliko je teško urediti pitanje dobrobiti životinja na europskoj razini, naročito kada je riječ o kućnim ljubimcima, jer države članice blokiraju te odredbe i osim toga teško je to primijeniti na njihovom teritoriju. No, to nije samo problem koji se isključivo tiče dobrobiti i zdravlja životinja, nego je to problem koji se dotiče i javnog zdravlja, odnosno zdravlja ljudi, jer imamo ovu ilegalnu trgovinu kućnim ljubimcima i to je problem e, koji se tiče i potrošača, a e, i nešto što e, je u rukama međunarodnog organiziranog kriminala. Dakle, nakon droge i trgovine oružjem, to je treći po izvor prihoda za organizirani kriminal. A osim toga je to i problem koji se tiče jedinstvenog tržišta jer dolazi do izbjegavanja poreza. Komisija nakon naše rezolucije prije dvije godine je mogla učiniti i više. Mi želimo skrenuti vašu pozornost na ovu vrlo zabrinjavajuće pitanje. Dakle, e, kupci koji nabavljaju te životinje ne znaju da su one već bolesne i to podrazumijeva određene troškove. Vrlo često životinje je nemoguće i spasiti. Dakle, u tom trenutku je vlasnik životinje već e, potrošio mnogo novaca na jednu životinju koja bi inače e, bila jeftinija od toga. Osim toga, životinje mogu prenijeti i svoja oboljenja na ljude. Imali smo recimo slučaj e, zoonoze uvođenje putovnice za životinje nije donijelo neke pretjerane koristi, tako da komisija sada mora nešto poduzeti. To je također e, i pitanje za glavnu upravu za zdravstvo, jer je riječ upravo o javnom zdravlju. I podsjećam e, da u nacrtu koji smo već predstavili, sada ćemo uložiti amandmane roke do e, idućeg tjedna, mislim da se tu miješa mnogo toga. Riječ je o kućnim ljubimcima u ovoj rezoluciji, dakle mačkama i psima, ne zatim ribicama, zmijama, kornjačama i tako dalje to ne smijemo miješati. Imamo s jedne strane e, kućne ljubimce i s druge strane domaće životinje. Već postoje rezolucije koje su usvojene i one bi bile razvodnjenje kada bismo u ove nove rezolucije sada unosili sve i svašta. svakako želimo urediti neke vrste koje se drže kao domaće životinje, zmije i tako dalje. I tu trebamo nešto poduzeti jer vrlo često dolazi do nezgoda zbog neznanja vlasnika tih životinja, ali ovdje u ovom slučaju bavimo se samo kućnim ljubimcima, odnosno mačkama i psima. I htjela sam e, istaknuti još nešto što smo već rekli prije dvije godine, odnosno ne smijemo dopustiti da se ovo razvodni do te mjere da bi se omogućilo komisiji da iznađe neku rupu u svemu tome. Hvala na ovim e, podacima. Sada rokovi. i Rok za podnošenje amandmana je 2. svibnja. Na odboru ENVI glasovat ćemo 21. lipnja, a na plenarnoj ćemo glasovati vjerojatno u srpnju ove godine. Budući da nemamo daljnjih točaka na dnevnom redu, sljedeći sastanak ovog odbora održat će se 16. i 17. svibnja ove godine. I želim vam svima ugodan dan. Hvala.